everyone. If you wish to take your seats. Molim vas zauzmite svoja mjesta kako bismo mogli započeti s glasovanjem. Dobila sam informaciju da će gospodin Bušoj glasati tako što će podići ruku. Jeste li svi ponijeli svoje kartice za glasovanje? U redu. Prva točka na dnevnom redu je prijedlog rezolucije o o korištenju um, natri kromata u određenim slučajevima. Um, glasovanje. And the vote is closed. Zatvaram glasanje. A, pa, e, gospodin Bušaj je suzdržan. Dakle, ovo je usvojeno. Sljedeće je prijedlog izvješća, prijedloga uredbe tu se uspostavlja program za e, a, akcije u okviru okoliša i klime a odnosi se dakle na zamjenu uredbe iz 2013. godine. Prvo imamo istovjetne amandmane 162, 163, ređi 22. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Dakle, socijalisti su podijeljeni. Zatvaram e, glasanje. I usvojeno. 164. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvojeno. 165. Za? Pada. Žao mi je pada. Ređi 23. Isto. Kompromis broj 15. Tko je za? protiv, suzdržani, usvojeno. 168, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Reći 25, e, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Reći 27 i 42, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 169 koje je za, koje je protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, odbija se. 171 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis broj 8 koje je za, koje je protiv, suzdržani, usvoja nas. Kompromis 16 koje je za, koje je protiv, suzdržani, usvaja se. strana broj 8, ne, oproste 6. Kompromis 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198199 za, protiv, suzdržani, odbija se. 201, ređi 32 za, protiv, suzdržani, odbija se. 202 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 17. Dakle, 2.02. Otvaram glasovanje. Gospodine Bušoj, imate karticu u redu. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Kompromis 17. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani i usvaja se strana 11, ređe 36 za, 36 za, protiv, suzdržan je odbjesem. 242 za, protiv, provjera 242, otvorimo glasovanje. 242. Zatvaramo. Usvaja se. 245. 247. Za. Protiv. Suzdržani odbija 246. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. Ređi 37 i 21 za, protiv, suzdržani odbija 249 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ređi 38, tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. 28 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 18, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 264 za, 264 za, protiv, suzdržani odbija se. 266 za, protiv, suzdržani odbija se. 267 za, protiv, suzdržani usvaja se. To pada, dakle sada 271 tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 30 za, protiv, suzdržani usvaja se. 273 za, protiv, suzdržani, odbija se. 275 za, protiv, suzdržani, odbija se. 274 za, protiv, suzdržani, odbija se. 276 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 277 za, protiv, suzdržani, Zeleni su bili za... Pa provjerimo ovo. Nije baš bilo jasno. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Kompromis 19 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Dakle, strana 18. Imamo 285 i Agri 26. Ko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 300. Ali samo EPP i ECR su bili za. No, možemo provjeriti ukoliko želite. Eto, otvaram glasovanje 285 i Agri 26. Zatvaram. Odbija sam. Žao mi je. Žao mi je. To je bio vaš amandman, znam. Ja sam glasala za. 300 za, protiv, suzdržani odbija se. 301 i Agri 30. Ko je za? Provjerimo to. Otvaramo glasovanje. Zatvaramo. I ista većina, samo jedan glas e, razlike, odbije se. 302 tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbije se. 36 za, protiv, suzdržani, provjera, 36, otvoren glasanje. Zatvaram. Usvaja se. Jednim glasom. Za jedan glas. Zanimljivo. Ređi 48. E, tko je za, tko je protiv, suzdržani i odbije 303. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 304. Za, protiv, provjera. 304. Otvaram. Zatvaram. usvaja se i to za jedan glas. Većina se mijenja. Imamo dakle razliku u glasanju od jednog glasa ovisno o amandmanu. Zanimljiv trend. Strana 21. Three twenty six 326 za. Protiv. Ja bih rekla da se odbija, no provjerimo. Otvoren glasanje. Zatvoreno. Da, odbija se i to za jedan glas. Proračun 13. Tko je za? E, ja mislim da ste vi stvarno mnogo koštali vlastiti klub do sada. Jedan glas. Dakle, tko je za budžet 13, e, proračun 13, za, e, protiv, odbija se. Kompromis 21, tko je za, tko je protiv, e, tko je suzdržan, usvaja se. 22 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Reč 21 za, protiv, suzdržani, odbija se. 3, 2, 3, 3, 4, 3, tko je za, tko je protiv, tko je suzdržan, odbija se. Kompromis 23. tko je za? Protiv? Sudržani? Uzve se. 3, 3, 9 za? Protiv? Provjerujem. 3, 3, 9. Otvoram. Zatvaram. Odbija sam. Zatvaram. 3-4-0, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 3-4-1, za? Protiv, suzdržani, odbija se. 3-4-2, za? Protiv, suzdržani, odbija se. 3-4-3, za? Protiv, suzdržani, odbija se. 3-4-4, za? Protiv, suzdržani, odbija se suzdržani, odbija 345 za, protiv, suzdržani, odbija se. 346 za, protiv, suzdržani, odbija 347 za, protiv, suzdržani, odbija se. 348 za, protiv, suzdržani, od Kompromis 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 351 za, protiv, suzdržani, odbija se. 352 za, protiv, provjeram. 352, otvaram glasanje. Uh, ECR indicated in favor. ECR je glasao za, a u stvari sada protiv. A ne, glasali ste ipak za. Dobro, zatvaram glasovanje. Odbijeno. Kompromis 9. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 326. Za, protiv, odbija se. 367. Za, protiv, suzdržani, provjera, Otvaram glasanje. Zatvoram glasanje. Odbija se. 358 za, protiv, suzdržani, prihvaća se. 359 za, protiv, suzdržani, odbija se. 365 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za protiv suzdržani odbija se, 67 za protiv suzdržani odbija se, 68 za protiv suzdržani provjera čini se da imamo više glasova za, ali niste se svi javili. Zatvaram glasanje. Prihvaćeno. Kompromis 1 za, protiv suzdržani, usvaja se za, protiv suzdržani, usvaja se 80 za, protiv suzdržani. Provjera. Closed. Adopted. Compromise 3 in favor. Kompromis 3 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 87. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Za, e, kompromis 5. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ređi 4 za, protiv, suzdržani, odbija se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. Budžet 4 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 98 za, protiv, suzdržani, odbija se. Ređi 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 7 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 107 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120 za, protiv, suzdržani, odbija se. 121 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 11 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123 za, protiv, suzdržani, tko je protiv? Usvaja se. Hvala. Kompromis 12. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ređi 15. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 138. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Samo trenutak. 139 za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 156 za, protiv, suzdržani, odbija se. 149 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Ređi 18 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 150 za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 za. Dobila sam uputu da se to ne prihvaća ako prethodni amandman nije prihvaćena, nije. 17 za, protiv suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv suzdržani, odbija se. 155 za, protiv suzdržani, usvaja se. Ređi 19 za, protiv suzdržani, odbija se. Ređi 20 za, protiv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 Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Kao što sam i mislila, prihvaćeno s dva glasa više za. 15 za, protiv, suzdržani, odbija se. I sada konačno glasanje elektroničkim putem. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Prihvaćeno. Thank you. Now we are voting on a draft opinion. Glasanje o nacrtu mišljenja. Prijedlog Europskog pomorskog i ribarstvenog fonda te prijedlog uredbe. Krećemo sa amandmanom 117 za, protiv, suzdržani, odbija se. 118 za, protiv, suzdržani, odbija se. 6 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se jednim glasom više protiv. 1, Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 7. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 120. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2, 3. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 8. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2, 5. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2, 6. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9 za, protiv, suzdržani, odbija se. 129 za, protiv, suzdržani, odbija se. 127 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 128 za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 za, protiv, suzdržani, odbija se. 130 za, protiv, suzdržani, odbija se. 131 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 11 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 2. za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 3. za, blok glasanje za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 3, 4, ponovno u bloku, za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 3, 5, blok, glasanje, za, protiv, suzdržani, usvaja se. 136 za protiv suzdržani odbija se. 137 za protiv suzdržani usvaja se. 139 za protiv suzdržani odbija se. 140 za protiv suzdržani usvaja se. 141 za protiv suzdržani odbija se. 142 za protiv suzdržani odbija se. 143 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 4, 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 4, 7 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1, 4, 8 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 4, 9 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 5, 0 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1, 5, 1 za, protiv, suzdržani, usvaja se protiv, suzdržani, usvaja se. 152 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 153 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12 za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Zeleni suzdržani, zatvoram glasanje. Usvaja se. 154. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 155. Za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 157. Za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Čini mi se da je usvojeno, ali niste svi digli ruku. Zatvaram glasanje. Usvaja se. Jednim glasom više. 13 za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 159 za, protiv, suzdržani. Gospodin Dans, jeste li za? Ok, podijeljeno glasovanje socijalista, provjera 159. Ili nije bilo po dijelovima? Nije bilo jasno. Zatvaram glasanje. Usvaja se s jednim glasom više. 160 za, protiv, suzdržani, odbija se. 161 za, protiv, suzdržani, odbija se. 162 za, protiv, suzdržani, provjera. U redu. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 163. Ne prihvaća se. 14. Za, protiv, suzdržani, usvaja se. 15. Za, protiv. Kako Alde može biti i za i protiv, to je nemoguće. Ponovno, tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. 165 za, protiv, suzdržani, odbija se. 166 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.6, ne, 16 i 1.6.8 za, protiv, provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvaja se. 169 za, protiv, suzdržani, odbija se. 170 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 171 za, protiv, suzdržani, usvaja se 172 za, protiv, suzdržani, odbija se 173 za, protiv, suzdržani, odbija se 174 za, protiv, suzdržani, usvaja se 175 za, protiv, suzdržani, usvaja se 176 za, protiv, suzdržani, usvaja se 177 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Tko je za? 17. Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. O, EPP je bio podijeljen. Tako, dakle, ipak usvojeno. S jednim glasom razlike. Imali ste tri glasa protiv. Ali usvojeno je. 178. Tko je za? Protiv, suzdržani, odbijeno. 179 za, protiv, suzdržani, odbija se. 180 za, protiv, suzdržani, odbija se. 18 za, protiv, suzdržani, odbija se. 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 182 za, osa, protiv, suzdržani, odbija se. 183 za, protiv, suzdržani, Provjera. 183. 183. Zatvaram glasanje. Usvaja se 184. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se 185. Za, protiv, suzdržani. Usvaja se 19. Za, protiv, koja je ovo kombinacija. Što ćemo sad? Provjera. 19. Provjeravamo 19. Zatvaram glasanje. Odbijeno s jednim glasom razlike. Evo, danas ste jako komplicirani. 20 za, protiv, suzdržani, odbija se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 187 za, protiv, suzdržani, zeleni su suzdržani, provjerit ćemo. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 188. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 190. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 191. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 22. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 192 za, protiv, suzdržani, odbija se. 23 za, protiv, Nisam vidjela kako je EPP glasao, a važni su da provjerimo. Otvaram glasanje. Još jedna osoba mora glasati. Dobro, svi ste glasali. Usvaja se. Gdje smo stali? 24. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 25. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 195. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 26. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 196 za, protiv, suzdržani, odbija se. 197 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 198 za, protiv, suzdržani, EPP je za, onda se usvaja. 199 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 201. Za? Protiv? Suzdržani? Provjera 201. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Usvojeno. 202. Za? Protiv? 202. Alde je za. Usvaja se. 203. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 204. Za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 205. Za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. Glasovanje u bloku 206 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 207 za, protiv, suzdržani, odbija se. 208 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 209 za, protiv, suzdržani, odbija se. 27 za, protiv, suzdržani, odbija se. 210 u bloku. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. 1. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 213. Tko je za? Protiv. Suzdržani Usve se. 215. Za. Protiv. Suzdržani Usve se. 28. Za. Protiv. Suzdržani odbija se. 216. Za. Protiv suzdržani, odbija se. 217 za, protiv, suzdržani, odbija se. 218 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 29 za, protiv, suzdržani, odbija se. Blok 219. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 224 za, protiv, suzdržani, odbija se. 225 za, protiv, suzdržani, odbija se. 226 za, protiv, suzdržani, odbija se. 227 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 228 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 30 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 31 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 za, protiv, suzdržani, odbija se. 35 za, protiv, suzdržani, odbija se. 36 za, protiv, suzdržani, odbija se. 37 za, protiv, suzdržani, odbija se. 38 za, protiv, suzdržani, odbija se. 39 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 40 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 41 za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 za, protiv, suzdržani, odbija se. 43 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 za, protiv, suzdržani, odbija se. 51 za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 53 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 54 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 55 za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 za, protiv, suzdržani, odbija se. 57 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 59 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 60 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 61 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1 za, protiv, suzdržani, odbija se. 64 za, protiv, suzdržani, odbijeno. 65 za, protiv, suzdržani, odbija se. 66 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 2 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 67 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 68 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 69 za, protiv, suzdržani, odbija se. 70 za, protiv, suzdržani, nije baš jasno. Možda je ALDE podijeljen, da provjerimo. 70. Otvaram glasanje. istinu je tako. Glasamo o 70. Jeste li svi glasali? Zatvaram glasanje. Usvojeno 71. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? ECR? Za? Provjera. Otvaram glasanje. Zatvaram glasanje. Odbija se. Istim brojem glasova. 72. Za, protiv, suzdržani, provjera. ECR, er, ništa. Zatvorom glasanje. Usvaja se. Nemamo puno glasova. Lakše mi je da jasno dignete ruku, da ne moramo provjeravati. Idemo 73 odbijeno, 74 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 75 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 76 za, protiv, suzdržani, odbija se. 77 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 78 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 79 za, protiv, suzdržani, odbija se. 80 za, protiv, suzdržani, odbija se. 81 za, protiv, suzdržani, provjera. 81 otvaram glasanje. Zatvoram. Odbija se. Amandman 3. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 82. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 83. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 84. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 4. Za, protiv, suzdržani, provjera. Otvaram glasanje. Mislim da je odbijeno. Zatvaram glasovanje. Da, odbijeno. 85. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 86. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 87. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 88. Za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 89 za, protiv, suzdržani, odbija se. 90 za, protiv, suzdržani, odbija se. 91 za, protiv, suzdržani, odbija se. 92 za, protiv, suzdržani, odbija se. 93 za, protiv, suzdržani, odbija se. 95 za, protiv, suzdržani, odbija se. 96 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 97 za, protiv, suzdržani, odbija se. 99 za, protiv, suzdržani, odbija se. 100 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 101 za, protiv, suzdržani, odbija se. 102 tko je za protiv suzdržani odbija se. 104 tko je za protiv suzdržani odbija se. 105 tko je za protiv suzdržani odbija se. 106 tko je za protiv suzdržani odbija se. 107 tko je za protiv suzdržani usvaja se. 108 tko je za protiv suzdržani provjera. 108 otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Šta je to bilo? 108, 109. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 110. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 111. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 112. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 113. Ko je za? Protiv?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 Elektroničko glasovanje o cijelom mišljenju. Otvoram glasovanje. The Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada imamo kraće glasovanje. Odnosi se na... Osim toga tu su i kompromisi. Hvala gospodine Pijeka. Glasujemo o nacrtu mišljenja o sveobuhvatnom sveobuhvatnoj europskoj industrijskoj politici o umjetnoj inteligenciji i robotici. Amandman 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani u se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Kompromis 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Rekla bih da je usvojeno, ali budući da je kompromis, provjerimo. To je kompromis. Provjeravamo glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvojeno je. Dobro. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 48 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 47 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 49 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 50 koje je za, protiv, suzdržani, zeleni, za, usvaja se. 52 mm, glasovanje po dijelima. Prvi dio tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Drugi dio tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 6 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 58 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 56 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 57 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 1 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 6 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se.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 Glasovanje o cijelom mišljenju, elektroničko glasovanje, otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na usvajanje izmjena o referentnim vrijednostima za niske emisiju ugljika i referentne vrijednosti za pozitivni ugljični učinak. Amandman 1. Tko je za? Protiv? Provjera prvog amandmana. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 25. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera. Amandman 25. Otvaram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 20, ne, 30. Tko je za? Protiv? suzdržano usvaja se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 34 tko je za, protiv, suzdržani, e, usvojeno je 36, usvojeno 35, tko je za, protiv, suzdržani, us, suzdržani, usvaja se 37, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 38, tko je za, protiv, su, suzdržani, usvaja se 40, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 41, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 42 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 44, tko, 45 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 46 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se 4, možemo li zajednički glasati o svim amandmanima Sirpe Pjeti Kajnen do 58, uključujući amandman 58. Znači, tko je za amandmane gospođe Pjeti Kajnen? Tko je protiv? A suzdržano usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 3. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 4. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 5. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 6. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Gospodin Flanagan je bio između ova dva amandmana gospođe Pjeti Kajnen. 7. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Od 9 do 15. Slažete se, možemo glasovati zajedno o tome, odnosno od 8 do 15. E, zajednički glasujemo, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Onda 16. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 17. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 9.20 20 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21, 22, 23 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Zajedničko glasovanje o, konačno glasovanje o nacrtu mišljenja, otvaram glasovanje. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na glasovanje o izvješću koje se sastoji od amandmana, a radi se o uspostavi programa potpore reformama. Ovdje imamo gospodina Flanagana, on je bio vrlo aktivan. Želite li da glasujemo po blokovima njegovih amandmana? Amandman 34, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 35, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. 36, prvi dio, tko je za? Protiv, suzdržani, odbija se. Drugi dio, tko je za? Protiv, Suzdržani. Provjerimo ovaj drugi dio. Nisam sigurna kakav je ishod. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 40 koje je za, protiv, suzdržani. Provjerimo 40, otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 41 i 42. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 43. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 45. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 46. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 47. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 48. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 49 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se 50 pa do 61. Možemo glasovati zajednički o tim amandmanima. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 62. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 1 do 3. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 4 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 5 tko je za, protiv, 6 odbija se. Sedam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Devet tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Osam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 10 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 do 16 ne. 12 do 15 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 16 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 17 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 19 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 20 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 21 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 22. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 23. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 24. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 25. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 26. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 27. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 28. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 29 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 31 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 32 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 33 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. konačno glasovanje elektroničkim putem. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. I zadnje glasovanje na ovom sastanku. Glasujemo ponovno o izvješću u obliku amandmana, a odnosi se na označivanje guma s obzirom na učinkovitost potrošnje goriva i druge bitne parametre. Glasujemo o amandmanu 28. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 29. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 30. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 31. Tko je za? Protiv? Su, provjera. 31. Zatvoram glasovanje. Usvaja se. 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 35. Tko je za? Protiv? Zeleni, jeste li za ili protiv? Usvaja se. 36 koje je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 30. Aha, to je zajedno sa 37. 38 tko je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 39 koje je za. Protiv. Suzdržani. Nisam dobro vidjela. Provjerimo. Amandman 39. Otvoram glasovanje. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 40 koje je za. Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 41 tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 42 tko je za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 43 za. Protiv. Suzdržani. Odbija se. 1 tko je za protiv, suzdržani, odbija se. 2 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Tri tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Četiri tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. pet tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Šest tko je za, protiv, suzdržani, šest tko je za, odbija se. Malo ste kasnili s podizanjem ruku pa sam imala osjećaj da ste svi za. Tko je, osam tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. devet tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. deset tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 11 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 12 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 13 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 14 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se, 15 koje za, protiv, suzdržani, odbija se, 16 koje za, protiv, suzdržani, odbija se, 17 koje za, protiv, suzdržani, usvaja se, 19 koje za, protiv, suzdržani, odbija se, 20 koje za, protiv, suzdržani, odbija se, 20, 21 do 26 ne. 21 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 22 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 23 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 24 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 25 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 26 tko je za, protiv, suzdržani. Odbija se 27. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Završno glasovanje elektroničkim putem. Otvaram glasovanje. E, zatvaram glasovanje. Usvaja se. Hvala. Nastavit ćemo s glasovanjem poslije podne podsjećam da imamo vrlo zanimljivo poslijepodne. Dr. Tedros, glavni direktor Svjetske zdravstvene organizacije, će potpisati, svećano potpisati globalni akcijski plan WHO e, o zdravlju. Stoga molim vas ako dođete na taj dio, mislim što vas može drugo zanimati ako vas ne zanima e, direktor svjetske zdravstvene organizacije, ali isto tako početkom, e, na početku sastanka ćemo isto tako imati glasovanje. Uživajte u ručku.